Good Dobar dan, dame i gospodo. Dozvolite mi da današnji popodnevni dio sastanka odbora Regi sada otvorim. Nadam se da će se uskoro pojaviti i kolegi i kolegice koji još nisu stigli na sastanak. Imamo vrlo zanimljiv dnevni red za danas popodne. Zadovoljstvo mi je pozdraviti ministricu Plamb rumunjsku ministricu europskih fondova. E, Rumunjska sada ima predsjedništvo Vijećem Europe od 1. siječnja ove godine i danas ćemo imati zadovoljstvo čuti nešto više o prioritetima rumunjskog predsjedništva. A moći ćemo i raspravljati o regionalnom razvoju, regionalnim politikama sa gospođom Plamb. Nastavit ćemo uobičajenim redoslijedom. Dajem riječ e, ministrici koja će držati uvodni govor, a nakon toga ćemo dati riječ zastupnicima odbora regiji koji će postaviti pitanja. Gospođa ministrica će odgovoriti na pitanja kasnije. Bez daljnjeg okljevanja dajem riječ ministrici Plam. Izvolite, imate riječ. Hvala. Poštovana gospođo predsjedateljice, poštovani zastupnici Europskog parlamenta. Zadovoljstvo mi je što sam danas ovdje s vama i što vam mogu predstaviti prioritete Rumunskog predsjedništva Europskim vijećem. Hvala vam što ste mi dali ovu mogućnost danas. Rumunjsko predsjedništvo ima program kojim želi dati važan doprinos europskom programu, političkom programu i koncentrira se na važne političke dosije, među kojima je i buduća kohezijska politika. Kontekst u kojem mi sada imamo predsjedništvo vijeća je vrlo izazivan kontekst e, u kojem imamo razna pitanja koja su bitna za život građana, ali i za vlade. Istovremeno smo realistični i ambiciozni u našem pristupu e, u predsjedanju Europskom unijom. Realistični smo zato što e, naše predsjedništvo će osjetiti posljedice europskih izbora. Tu su neki teški fajlovi kao što je VFO i neki takvi dokumenti se vjerojatno neće privesti kraju. Oni su jako važni za mm, rasprave i pregovore o paketu regionalne politike. Želimo biti efikasni i osigurati napredovanje u vezi s nekim važnim pitanjima i želimo doći do dogovora u tom pogledu. U tom duhu e, Rumunjska e, radi na tome da bude nepristrani e, igrač koji će pojednostaviti postizanje rezultate u europskoj agendi. Rumunjsko predsjedništvo će se orijentirati prema građanima. Mi ćemo se koncentrirati na poboljšanje zakonodavnih i nezakonodavnih akata kako bismo imali opipljive rezultate za europske građane i kako bismo dali doprinos jačanju i demokratizaciji Unije koja će se približiti svojim građanima. Rasprava o budućnosti Europe je od ogromne važnosti. Nadamo se da će summit u Sibiju 9. svibnja biti nešto čime ćemo napredovati u jačanju europskog projekta. Predstavlja će važan trenutak u stvaranju jače e, Europe s više demokracije i kohezije. Moto našeg predsjedanja kohezija i zajedničke europske vrijednosti odražava istovremeno veliku potrebu za jedinstvom i suradnjom među državama članicama ali i potrebu za više ekonomskih, socijalnih i teritorijalnih e, rezultata u kohezijskoj politici kao što je predviđeno ugovorima. Naš logo, stilizirana verzija simbola iz prošlih vremena, pokazuje dinamiku i mm, osjećaj sigurnosti koje treba vladati Europskoj uniji. Rumunjska ima e, zakonodavne i nezakonodavne prioritete i možemo ih e, grupirati u četiri skupine. Prvo, Europa konvergencije, sigurna Europa, Europa kao globalni akter i Europa zajedničkih vrijednosti. Svi su ovi stupovi jednako važni. Koncentrirat ću se sada na prvi stup zato što obuhvaća zakonodavne e, dosije koji su bitni za odbor regiji. Konvergencija EU je slučaj gdje svi dobivaju nemamo dobitnike ili gubitnike. Europske politike bi trebale dati doprinos smanjenju ekonomskih i teritorijalnih razlika u cijeloj Uniji. Gospodarstvo Europske unije imaju Eh, dosta posljedica zbog eh, pokušaja eh, ekonomije Europske unije da konvergiraju i zato kohezija, jedinstveno tržište i konkurentnost europskog gospodarstva su ključni prioriteti za nas. Kohezijska politika predviđa i zakonavni paket koji je važan dio budućeg višegodišnjeg financijskog okvira. Radimo na prijedlogu komisije, posebice u pogledu odredbi za smanjenje administrativnog opterećenja, povećanje fleksibilnosti i proporcionalnosti. To odražava ambiciju su zakonodavaca da pojednostave funkcioniranje kohezijske politike i učine je efikasnijom, posebice za korisnike. Tijekom našeg predsjedništva mi ćemo nastaviti stopama austrijskog predsjedništva i nastavit ćemo punom brzinom sa razmatranjem svih uredbi koje su dio kohezijskog paketa s posebnim osvrtom na okvirnu uredbu eh, o zajedničkim odredbama. Cilj rumunskog predsjedništva je da se nastave pregovori na dinamičan način i na taj način da se dođe do napretka u pregovorima i da se pripremi trijalog s Europskim parlamentom tako da zakonodavni paket bude donesen pravovremeno i da bude e, temelj za kohezijsku politiku nakon 2020. godine. Rumunjsko predsjedništvo želi postići parcijalni opći pristup što se tiče uredbe o zajedničkim odredbama, to su tematski blokovi, gradeći na e, onome što je napravilo austrijsko predsjedništvo i na raspravama o VFO-u. Zato želimo i dalje jačati e, pregovore o preostalih šest tematskih blokova i to uz postizanje pravih uvjeta, e, financijska izvješća o fondovima, financijski menadžment, praćenje, evaluaciju i e, vidljivost. Želimo imati bolje definicije i bolji financijski okvir. Što se tiče Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijski razvoj njihovih uredbi, rumunsko predsjedništvo će nastaviti pregovore o tome na temelju rezultata austrijskog predsjedništva imajući na umu postizanje e, stajališta u vijeću. Slična situacija vrijedi za drugi blok e, e, okvir rezultata i uspješnosti. Što se tiče interega, nije došlo do značajnog napretka u postizanju mandata. Ali rasprave e, su se sada zaustavile na tehničkoj razini, a napretak će vjerojatno se postići u šestom mjesecu na sljedećem vijeću. Imat ćemo i međuinstitucijske pregovore s Europskim parlamentom na političkoj i tehničkoj razini i kad dva su zakonodavca budu imali e, vlastite mandate. Vijeće ima mandat za pregovore na blok 1, programiranje i strateško planiranje i o menadžmentu i kontrolnim odredbama. Dogovor je već postignut e, u austrijskom predsjedništvu. Rad rumunskog predsjedništva biće će posvećen e, vijeću 25.6. kada će ministri e, procijeniti napredak postignut tijekom semestra i dati će upute za dalje. Što se tiče makroregionalnih strategija, važan okvir za stratešku suradnju jest e, postizanje zaključaka vijeća na temelju jedinstvenog izvješća o napretku koje će izdati komisija. Vjerujemo da će rumunsko predsjedništvo i vijeće Europske unije proizvesti opipljive rezultate. Znamo da ti rezultati ne mogu biti postignuti bez potpore drugih država članica Europske unije i institucija. Računamo na vašu podršku, posebice na podršku vas, zastupnika, kako bismo imali konkretne rezultate u našem predsjedanju. Najvažniji događaj za kohezijsku politiku organizirat će se tijekom našeg predsjedništva u Rumunjskoj. To će biti neformalni ministarski sastanak o koheziji 11. i 12. travnja neformalni ministarski sastanak ministara 13. i 14. lipnja i summit odbora regija koji će se organizirati od 13. do 15. ožujka. Biće nam drago pozdraviti sve vas i pozivamo vas da dođete na ove važne događaje. Želim još istaknuti to što je naše predsjedništvo potpuno otvoreno i mi želimo imati e, kvalitetan dijalog s vama. Slušamo vas kao što slušamo države članice, pokušavamo učiniti sve što je našoj mogućnosti kako bismo ostvarili napredak u zakonodavnom paketu o kohezijskoj politici koji je toliko važan. Želim vam zahvaliti na e, vašoj borbenosti jer vi ste uspjeli e, progurati kohezijsku politiku koja ostaje najvažnija investicijska politika na razini Europske unije. Pokušavamo učiniti sve što možemo na temelju naše suradnje, na temelju našeg kvalitetnog dijaloga kako bismo izgradili jaku Europsku uniju temeljenu na projektu u korist svih europskih građana. Želimo osigurati održivi razvoj, konkurentnost, ekonomski rast i sve to za dobrobit svih naših europskih građana. Htjela bih vam još reći da vjerujem kako ćemo u tomu uspjeti. I još vam želim reći da kao ministrica za europske poslove u Rumunjskoj, kao predstavnica rumunskog predsjedništva, želim vam reći da ćemo se uvijek boriti kako bismo e, zaštitili kohezijsku politiku, imajući na umu kako se njome barata u sljedećem VFO-u. I sigurna sam da ćemo postići dobre rezultate zato što znam e, kako je vaše stajalište i jako mi je drago što sam ponovno ovdje vaša gošća u Europskom parlamentu. Zahvaljujem svima vama za ono što ste do sad napravili i što ćete u buduće činiti i na raspolaganju sam vam sada za sva eventualna pitanja. Hvala na pažnji. Hvala, gospođo ministrice. A sada ću dati riječ zastupnicima, članovima odbora regi i e, našim gostima. Prvo započinjemo s koordinatorima. Imamo tri koordinatora. Započet ću dakle s njima. Nakon toga ću dati riječ ostalim zastupnicima. Gospođa Krel, imate riječ. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Gospođo ministrice, drago mi je što ste danas ovdje s nama. Oprostite, malo sam zakasnila na ovaj sastanak. Ipak čula sam što ste rekli i danas e, imamo ovdje predstavnike moje regije i mi smo htjeli također vidjeti kako će biti glasovanje, rezultat glasovanja vezano uz uredbu o zajedničkim odredbama. Jako mi je drago što je predsjedništvo Rumunske dalo toliku važnost kohezijskoj politici. Mm, mislim da je to politička gesta u odnosu na e, države članice. Solidarnost u ulaganju u državama članica je jako važna tema. I nadam se da ćemo raspravom o tim temama stvoriti veće povjerenje prema Europskoj uniji, da ćemo uspjeti odaslati jasan signal o tome da ulaganja u regije, gradove, općine Europske unije, da će se sva ta ulaganja nastaviti i to uz potrebno zalaganje. Kao što smo jutros čuli na sastanku ovog odbora, mi smo već definirali naše stajalište o uredbi o zajedničkim odredbama i zato zahvaljujem svim kolegama i kolegicama koji su dali svoj doprinos. Rezultat je bio odličan. Nadam se da ćemo glasovanjem na plenarnoj sjednici u veljači e, dobiti mandat za e, momentalno pokretanje pregovora s predsjedništvom. Mislim da je to naša odgovornost kao izabrani zastupnici Europskog parlamenta i to prije nego što se raspusti parlament prije izbora. Mi trebamo e, našu ulogu e, vršiti na najbolji mogući način kako bi kohezijska politika bila nešto o čemu ćemo moći pregovarati. Drago mi je što već imate mandat u pogledu strukture i planiranja, upravljanja, tako da u vezi s time već možemo početi pregovore, a ako budemo dobili druge tematske blokove, parlament će svakako biti spreman na pregovore. Nadamo se da ćemo do plenarne sjednice u travnju uspjeti zaključiti prve tematske blokove. To će biti korisno ne samo za rad parlamenta, nego će stvoriti veće povjerenje kod građana i to povjerenje u Europsku uniju ako budemo pokazali da se maksimalno zalažemo kako bismo zajamčili mogućnosti ulaganja. čak i ako VFO ne bude donesen tijekom vašeg predsjedništva, važno je da se već dotakne to pitanje imajući na umu teška pitanja koja će se trebati riješiti idućih godina. Danas smo glasovali o uredbi o zajedničkim odredbama i što se tiče Interega polučili smo uspjeh Izvjestitelj, izvjestitelj u sjeni e, će nešto vjerojatno reći o tome. E, prvi e, vremenski rokovi u pregovorima su već određeni i kohezijski fond i Europski fond za regionalni razvoj je nešto u čemu bismo trebali napredovati ako želimo postići rezultate u ožujku na plenarnoj sjednici i pokrenuti trijalog. To je odgovornost koju mi imamo u odnosu na birače i u odnosu na gradove, općine i e, pokrajine. Slažem se s vama. Moramo pokrenuti situaciju u vijeću i nadam se da ćemo dobiti druge tematske blokove. To bi bio važan signal za predsjedništvo. Nisam znala da je to vaše prvo predsjedanje Europskom unijom i zato vam želim sve najbolje i mnogo uspjeha. Šest mjeseci je kratko razdoblje za suradnju s parlamentom, ali Učinit ćemo sve što možemo kako bi ovo predsjedanje bilo uspješno. Hvala. Thank you very much. Hvala lijepo. Gospođo Tomašić, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Gospođo ministrice, dobrodošli. Drago mi je da Rumunjska predsjeda jer Rumunjska je isto iz zemalja Eh, bivši, eh, bivših komunističkih zemalja, a pošto Hrvatska predsjeda od 1.1.2020. Eh, dakle imat ćemo što naučiti od vas. Tako želim vam puno uspjeha. Znam da je dosta trijaloga ostalo ne samo u regionalnom razvoju, zapravo nije puno, ali u drugim i nadam se da <laughs> ćete puno toga završiti. Žao mi je što je izborna godina tu pa će i to vas ometat. ali ja se, doista nadam e, da ćete uspješno raditi, da ćete odraditi i da, nam, ćete nam pokazati e, da i države iz Istočne Europe znaju i mogu raditi. I isto tako da vam komisija neće naređivati kao nekima do sada što će raditi, nego da ćete sami odlučivati transparentno što ćete i što je najbolje za sve građane Europske unije. Hvala lijepa. Thank Mr. Van Gospodin Van Milterburg, izvolite, hvala. Lijepi pozdrav eh, ministrici u našem eh, odboru za regionalni razvoj u ime kluba Liberala. Kao što smo čuli, kohezijska politika jest jedan od naših prioriteta, kao što stoji i u vašem programu. No, ja imam, želim spomenuti jedan engleski citat, a to je da zapravo se stvari mogu iskusiti tek, e, odnosno zaključiti tek temeljem iskustva. E, tu smo čuli da se spomenuo i Interreg. Isto tako imamo i europski prekogranični mehanizam koji se nigdje ne spominje. E, zanima me koje su glavne prepreke s kojima se trebate nositi u vijeću i koji su razlozi za blokadu i što namjeravate poduzeti kako bismo mogli brzo krenuti u pregovore, posebno što se tiče prekograničnog mehanizma, on nije vezan uz višegodišnji financijski okvir. E, kada smo se susreli u Bukureštu, već smo razgovarali o tome i smatram da bi bilo dobro da definirate opći pristup. Što se tiče samog pregovaračkog procesa, naš odbor je već iskazao zabrinutost zbog činjenice da većina aspekata koji se tiču opće uredbe su stavljeni u poziciju da e, mi zapravo ne možemo pregovarati e, zato što se ne poštuje ovlasti Europskog parlamenta u smislu suodlučivanja i zanima me što vi namjeravate poduzeti i e, kako namjeravate omogućiti pregovore i izvan e, ove sadašnje pozicije. Isto tako postoji uredba o zaštiti proračuna Europske unije u slučaju općih propusta zbog problema sa vladavinom prava u nekoj državi članici. Osobno smatram da je ovo vrlo važan dosije i rekao bih da je to čak preduvjet za uspješan VFO nakon 2020. godine. U nizu država članica postoje problemi u smislu vladavine prava, što može negativno utjecati na financijske interese Europske unije. Nažalost, Rumunjska je jedna od zemalja u kojoj se pokazalo da postoje ozbiljni problemi u području vladavine prava, pa me zanima što ćete poduzeti kako biste omogućili da se ostvari napredak i u tom kontekstu i postoji li mogućnost da se dođe do općeg pristupa za vrijeme vašeg predsjedništva i što namjeravate poduzeti kako bi se ostvarili pomaci u tom dosjeu što je da kako vezano uz financiranje brojnih aktivnosti i programa između ostalog i kohezijske politike. Želim vam mnogo sreće. Pretpostavljam da je vrlo uzbudljivo preuzeti predsjedavanje vijećem, no želim vam isto tako pružiti jamstva našega kluba da ćemo dati sve od sebe kako biste mogli uspješno odraditi svoj zadatak. Hvala. Gospodin Buda sada ima riječ. Izvolite. că este important uh, deoarece succesul dumneavoastră este succesul Uniunii Europene. Doamna ministru, de-a lungul timpului uh, am avut discuții... Gospođo ministrice, mi smo tijekom vremena raspravljali u, uh, i sa gradonačelnicima naših gradova vezano uz probleme s apsorpcijom europskih fondova a pravila se mijenjaju e, tijekom provedbe nekoga projekta, što nije tako rijetko. U Rumunjskoj su se mijenjale ovlasti nadležnih tijela za provedbu europskih fondova, što stvara da kako poteškoće kada je riječ o apsorpciji sredstava. Što mislite o potrebi za stvarnom simplifikacijom i što se događa kada Brisel državama članicama postavi dva, tri ili četiri uvjeta, a države članice zatim povećaju broj uvjeta. Ja sam to saznao u kontaktu s gradonačelnicima rumunjskih gradova, ali i nekih drugih europskih gradova. Postoje neki državni projekti koji se nađu u blokadi ili su naprosto odgođeni a lokalne vlasti su u nekim slučajevima spremne preuzeti, e, provesti te projekte i ponekad postoji, izostaje dobra suradnja sa središnjom vlasti. Što mislite, mogu li lokalne vlasti imati takvo pravo inicijative, primjerice e, kod postizanja nekog cilja zahvaljujući sredstvima iz fondova Europske unije. Drugo pitanje, mogu li se lokalne vlasti udružiti u zajedničku strukturu e, kako bi izravno imali pristup europskim fondovima? Primjerice na regionalnoj razini to mogu biti neka tijela ili udruženja koja bi onda imala izravan pristup europskim fondovima. Rumunjska je kao slogan, e, kao moto izabrala europske vrijednosti. Zanima me što se tiče današnjeg glasovanja, kakav je stav Rumunjske vezano uz makroekonomske uvjete. A što se tiče stope sufinanciranja, došlo je do promjene pravila sa 1 plus 3 na 1 plus 2. Što Rumunjska misli o tome? Hvala. Kolega ima riječ. Hvala. Ja sam također e, izvjestitelj i imam e, neka pitanja. Ja sam zadužen i za jedan dosje koji se odnosi e, na zaštitu potrošača. Večeras će se održati trijalog na tu temu. Do sada je rumunjsko predsjedništvo djelovalo brzo, zapravo postignut je impresivan napredak volio bih e, da se to isto dogodilo u odboru Ređi u lipnju 2018. godine kada je izvjestitelj preuzeo ove ovaj dosije krajem ove godine i najkasnije početkom ove godine došlo je do glasovanja. Ali možda se moglo ići izravno pregovore s rumunjskim predsjedništvom što bi omogućilo da se postigne što veći stupanj suglasnosti prije europskih izbora. Imali smo neke vrlo važne dosjeje u području regionalnih fondova. Mislim da je parlament djelovao vrlo brzo i uspjeli smo postići neke anonimne dogovore. Primjerice, prošli tjedan je bilo većinske potpore različitih klubova. Ljudi smatraju da se treba nastaviti s provedbom interega, budući da je to jedan pozitivan instrument koji ima smisla i omogućuje provedbu projekata iz različitih država članica, što je u ovom trenutku važnije nego ikada. Želim samo spomenuti da je opći pristup važan i da ćemo to možda dobiti u lipnju ili u srpnju. Osobno e, smatram da u sljedeća 3 do 4 mjeseca nećemo moći mnogo učiniti s obzirom da vijeće još uvijek nema definiran opći pristup, što je šteta. Mislim da bi to, da je to mogla biti prilika da zajednički poradimo na tom tekstu A što se tiče strukturnih fondova, znamo da je rumunjsko predsjedništvo pridaje veliku važnost tom pitanju. Mogli smo na tome više poraditi, no čini se da to neće biti slučaj. Zato bih e, vam postavio sljedeće pitanje. Možete li promijeniti plan rada? E, naime, ne znamo kako će izgledati sljedeći sastav parlamenta i hoće li još uvijek biti prisutna ista većinska potpora za ove tekstove. Tako da mislim da bi bilo dobro da se stvari odrade u što kraćem vremenskom roku da i države članice mogu napraviti iskorak u svezi s time. Dakle, mislim da bi bilo dobro ako je moguće da se što prije definira zajednički pristup kako bismo u što kraćem roku krenuli u trijalog. Hvala gospodin Novakov. Hvala. Pa evo ja želim e, čestitati ministrici e, za regionalni razvoj i koheziju na vrlo aktivnoj ulozi, barem do sada. Vjerujem da ona budno prati tijek e, današnjeg glasovanja, odnosno da je vidjela ishod glasovanja. Mi smo ovdje učinili značajan iskorak u radu na CPR-u. Kao su izvjestitelj moram priznati da bi me zanimalo vaše mišljenje o većini ovih pitanja Mislim da bi bilo dobro da znamo imamo li sugovornika s druge strane čim e, definiramo vlastito stajalište. Naša zajednička odgovornost mnogo je šira od dovršavanja postupka u parlamentu. Mi smo odgovorni prema svakom pojedinom e, korisniku, malom i srednjem poduzeću, studentu, regiji, gradonačelniku, općini. Dakle, svi oni traže od nas odgovore. Kako će izgledati pravila 1. siječnja 2021. godine? Radimo na planovima koji će biti zahtjevi, kako će izgledati stope sufinanciranja. Njih zanima kako će izgledati partnerski sporazumi. Iz tog razloga e, je i za nas važno da čujemo vaše mišljenje i da znamo što se događa. Jeste li spremni započeti pregovore i koji je realni rok za ova izvješća imajući u vidu da mi namjeravamo imati glasovanje 14. veljače na plenarnoj sjednici u Strasburu. Hvala. Gospođa Zvonan. Hvala, dobrodošli, gospođo ministrice. E, uvjerena sam da je vaše iskustvo zastupnice još iz 2007. godine u trenutku kada je Rumunjska ušla u Europsku uniju bilo vrlo dragocjeno za vas u obnašanju vaše nove dužnosti. E, dakle, kontekstu predsjedništva Rumunjske Europskom unijom. Mislim da je vaše stečeno iskustvo doista veliki adut i za naš odbor za regionalni razvoj. Kao članica ovoga odbora dopustite mi da vam zahvalim i da istaknem sjajnu suradnju koju smo do sada imali e, u odnosu na zakonske tekste koji su u nadležnosti ovoga odbora. Ja sam ih e, vrlo pažljivo pratila i znam da ste i vi pomogli e, kada je to bilo potrebno. Gospođo ministrice, osobno smatram da je vrlo važna i sljedeća činjenica, a to je da e, rumunsko predsjedništvo smatra kohezijsku politiku prioritetnom. To odgovara očekivanjima kako europskih, tako i rumunskih građana. Rumunji kao i europljani imaju potrebu za daljnjim investicijama u području regionalnog razvoja. Također je potrebna konvergencija između kohezijske politike i e, poljoprivredne politike. Da kako često se govori o depopulaciji sela, i iz tog razloga smatram da kohezijska politika i zajednička poljoprivredna politika moraju biti komplementarne. Ovo ovo izvješće koje smo danas eh, donijeli vrlo je važno. Osobno sam bila izvjestiteljica za mišljenje u ime Odbora za poljoprivredu. Riječ je o zajedničkim odredbama o Europskom fondu za socijalni fond plus eh, i sve ostale fondove. Imam jedno pitanje za vas, gospođo ministrice. Kakav je stav rumunjskog predsjedništva u odnosu na ovo izvješće? Nadamo se da ćemo usvojiti ovo izvješće prije europskih izbora na plenarnoj sjednici. Hvala. Nika, Hvala. E, gospođo ministrice, dopustite mi da vam čestitam i da vas ohrabrim na vašoj novoj dužnosti. Već smo čuli da će rumunjsko predsjedništvo trajati tri i mjeseca, a ne punih šest mjeseci. Osim toga, ovo predsjedništvo se događa, odnosno započinje neposredno prije održavanja europskih izbora, tako da smo čuli različite tonove u ovim obraćanjima i mislim da će se to nastaviti s obzirom da se svi žele dobro pozicionirati u predizbornoj kampanji. Ja sam e, čuo pitanje jednog kolege na temu vladavine prava. Osobno s obzirom da sam sudjelovao u toj raspravi, zapravo već duže vrijeme sudjelujem u toj raspravi, te sam bio prisutan na glasovanju o izvješću. Mogu vam samo reći da su svi podržali ovo izvješće, a posebno rumunjska delegacija. Naime, zaštita financijskih interesa Europske unije nije nešto s čime se možemo poigravati. U odboru za proračunski nadzor rečeno je da je Rumunska po učinkovitosti među prve tri države u smislu zaštite financijskih interesa i u smislu e, strogih kazna, te da bi čak neke druge države članice mogle uzeti za primjer rumunjski sustav za zaštitu financijskih interesa. sve što se tiče, kada se mehanizam provjere i monitoringa bude primjenjivao na sve države članice, Naime, ja bih bio prvi koji bi to podržao, nažalost. U nekim amandmanima na ovo izvješće rečeno je da se prepoznaje važnost suzbijanja prijevara kada je u pitanju europski novac, no tu treba dodati nekoliko političkih kriterija. I tu se ne slažemo s obzirom da smo mi smatrali da nemamo ništa protiv političkih kriterija, ali ne znamo koji su to kriteriji, koliko ih ima, ima li ih pet, sedam ili deset. Mi želimo da postoji nekakva tablica kriterija. Svi evropski građani imaju pravo dobiti informaciju o tome krši li neka država članica pojedini kriterij ili pojedino pravilo. I to naprosto ne može biti predmet različitih tumačenja. Nažalost, ovaj amandman nije prošao, tako da je u, tako da konačni tekst predstavlja određene poteškoće za pravnu službu. Definicija je vrlo neprecizna i zapravo nije korisna. Osim toga, postavlja se pitanje tko će tu biti arbitar. Mi smo predložili i podržali ideju o tome da se uspostavi jedan panel neovisnih stručnjaka. Međutim, tu smo također još jedanput naišli na snažni otpor. Naime, pitali smo se kome će ti stručnjaci podnijeti izvješće oni možda mogu utvrditi neke činjenice. Dakle, je li došlo do kršenja nekog pravila ili nekog kriterija? Evo, još ni danas ne znamo tko će u konačnici donijeti odluku o tome je li došlo do povrede prava ili nije. Mislim da se niti jednu državu ne može suditi prema političkim kriterijima. Navest ću primjer nizozemske. Kada bi danas sutra netko odlučio da te kriterije treba primijeniti na nizozemsku nakon afere pranja novca, nakon drugog svjetskog rata, kakve to ima veze sa europskim sredstvima? To je jedna potpuno izdvojena tema. Tako da je jasno da tu treba e, to diferencirati od ostalih tema. To je bilo mišljenje odbora za proračunski nadzor. I e, svi su bili za to da se uspostavi jedan učinkoviti mehanizam za sprečavanje prijevara. No, kada se u to umješa politika i politički interesi, onda stvari postaju sve manje precizne, manje predvidive i zapravo izuzetno politizirane i osobno smatram da to nije dobro. Ovaj odbor se borio za kohezijsku politiku i što mislite, koja je poveznica između kohezijske politike i europskog semestra? Prema vašem mišljenju znam da ste vi velika zagovornica koncepcije kohezijske politike. Hvala vam još put i još jednom želim vam mnogo uspjeha. Hvala. Ima li komentara od strane zastupnika? Ako to nije slučaj, onda ću iznijeti zaključke na neka od pitanja koja su postavili članovi odbora. S obzirom da mi se čini da svi idemo u istom smjeru. Svi koordinatori klubova zastupnika zajednički su odlučili uputiti posebno pismo predsjedniku Tajaniju koji bi to trebao prenijeti e, ministrima za opće poslove i rumunskom predsjedništvu. U tom pismu smo ustrali na sljedećem, da postoji jedan širi pristup u pregovaračkom procesu, budući da je ovo ograničenje u pregovaračkim blokovima nešto što nam daje vrlo malo prostora za nastavak e, našeg daljnjeg rada. I moram spomenuti da je ovaj odbor uložio velike napore u to da ispuni svoj program e, koji smo predstavili tijekom bugarskog predsjedništva. Mi smo obećali izvješće o Interregu u siječnju i imali smo to ima u, na plenarnoj sjednici. Zatim CPR, e, spremni smo za pregovore i imat ćemo to na dnevnom redu u veljači u Strasburu. Tako da vas molim da izvestite vijeće za opće poslove da je parlament spreman i to ne samo vezano uz neke dosije, nego vezano uz sve dosje u nadležnosti odbora ređi, to su njih četiri, dio MF, osim e, VFO-a. Dakle, spremni smo za pregovore. To bi bila opća poruka odbora ređi upućena rumunskom predsjedništvu. Mi smo uložili mnogo rada i truda. Spremni smo započeti pregovore i inzistiramo na tome da nam se pruži prilika za pregovore. Evo, to bi bila naša opća poruka. A sad vas lijepo molim da pokušate odgovoriti na pitanja. Well, uh, very uh, hvala gospođo predsjednice i hvala poštovanim zastupnicima na njihovim pitanjima i hvala vam na vašim napomenama. Vaš odbor mi šalje snažnu poruku Dakle, Znamo da je Europski parlament usvojio već niz akata. Ono što mogu reći u ime predsjedništva jest da mi se trudimo što više možemo kako bismo naprijedili rad na ovim predmetima i pristupili pregovorima. Na početku sam spremna reći da je bio veliki uspjeh da ste usvojili izvješće o CPR-u jutros i čestitam vam na tome. No, u ime predsjedništva mogu reći da možemo ići na trijalog na temelju mandata koje, koji vijeće dobije od zemalja članica. Kada je riječ dakle, o trijalozima, naš je cilj <coughs> pobrinuti se da vijeće bude spremno za raspravu sa Europskim parlamentom u to u dogledno vrijeme. Naravno morate nam dopustiti sada glatki prijelaz sa postojeće generacije programa na sljedeću jer mi se trudimo biti spremni na vrijeme, a pri tome Izvaćimo pouke iz e, prethodnog programskog razdoblja o kojem je došlo do kašnjenja, tako da želimo sada ubrzati stvari. No, u svakom slučaju pozdravljamo početak e, međuinstitucijskih pregovora s vama. Kao što sam rekla, e, ti će pregovori se održati na tehničkoj i političkoj razini. Kada je riječ o CPR-u, zaprimili smo mandat za prvi i peti blok i možemo pregovore započeti odmah. Kada je riječ o planu puta, postoji mogućnost e, da se započne i sa blokom 2, a to su potrebni preduvjeti. Nadam se da ćemo uskoro dobiti mandat na sastanku Korepera koji će se održati 30. siječnja i da ćemo uskoro dobiti mandat za RDF eh, i kohezijske fondove za koje ćemo možda uskoro moći započeti trijalog, ali kao što sam rekla to će ovisiti o mandatu koji ćemo dobiti. Mi naravno nastojimo što brže napredovati jer smo svjesni očekivanja naših korisnika i potrebe da ostvarimo svoje ciljeve. Dakle, moramo ulagati i moramo stvoriti blagostanje za naše građane. Nastojimo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo brže mogli raditi. Hvala gospođo Krel na vašim riječima. I čestitam i vama i gospodinu Novakovu na uspješnom radu na vašem predmetu i čestitam svim zastupnicima u Europskom parlamentu i stručnjacima jer mi svi surađujemo sa stručnjacima, ali ovo je doista poslalo doista snažnu političku poruku i na tome vam čestitam. Dakle, kada je riječ o konkretnim pitanjima koje je postavio gospodin Novakov, ostvarili smo napredak koji je potreban kako bismo započeli sa najvažnijim elementima programa 2021. godine i to bez odlaganja. Kao što sam rekla, dakle to su blokovi 1 i 5 i također RDF i kohezijski fondovi. Gospođo Tomašić, hvala vam na vašim riječima. Vijeće će odraditi svoj posao. Čel, approach. And, uh, I nastojati usvojiti jedan nepristran pristup. Želim čestitati vama i kolegici ministrici Gabrieli. I ja ću biti u ožujku u Dubrovniku u ime rumunjskog predsjedništva. Um, of Gospodine Van Miltenborg, naravno, razgovarali smo o tome i u Bukureštu. I kada je riječ o VFO-u, dakle, ove odredbe u zagradama su odredbe koje je Razredno prethodno predsjedništvo i koje uživaju potporu zemalja članica, a gotovo sve će zahtijevati političke smjernice čelnika kako bi vijeće moglo usvojiti stajalište. Uključivanje Europskog vijeća je u potpunom skladu sa njegovom ulogom sukladno odredbama ugovora. a mi nastojimo odrediti opće političke prioritete i pravac e, sukladno odlukama čelnika. Kao što znate, parlament će izbliza pratiti pregovore i sudjelovati u pregovorima o paketu VFO-a i naravno zastupnici će moći iznositi svoje mišljenje, no nakon e, svakog vijeća općih poslova, naravno da se održava dijalog sa Europskim parlamentom tijekom kojega se parlament izvješćuje o napretku rada na VFO-u. ovom trenutku vijeće ne može s parlamentom raspravljati o VFO-u. Kao što znate, Rasprave o VFO su uvijek predmetom eh, razgovora među čelnicima i dogovoreno je postizanje sporazuma. Kao što znate, sporazum o tome na političkoj razini postići će se na jesen. Um, ja. Um, how we plan uh, to have a trialogue on... Sljedeće pitanje odnosi se na trijalog o Interregu i CBM-u i o uredbama koje se na to odnose. Kao što znate, vijeće primjenjuje drugčije postupke nego parlamenti. Ako se eh, na tome radi parlament, eh, paralelno, a na razini vijeća je za to i nadležno jedno tijelo. radna skupina vijeća se uglavnom do sada osredotočila na glavne elemente kohezijskog paketa koji su povezani sa VFO i to će omogućiti početak e, priprema rada na sljedećim programima. Nažalost, e, vijeće nije moglo dobiti mandat početkom siječnja za Interreg i ovaj mehanizam CBM. Tako da mi nismo započeli s rialogom. Jedini dostupni mandati su oni koji se odnose na tematske blokove koje sam spomenula. Mi se nadamo u vijeću da ćemo uspjeti što prije unaprediti naš rad na ovim blokovima na rdf u Zatim, Gospodin Van e, i gospodin Nika su postavili pitanje o vezi između vladavine prava i kohezijske politike. Mi ćemo u ime vijeća nastaviti raditi na mišljenju upravne službe koje su tražile zemlje članice. E, kao što znate, mišljenja su različita između Vijeća i Europskog parlamenta, tako da samo čelnici mogu donijeti odluku. Gospodine Buda, evo preći ću sada na rumunjski, gospodine Buda. Legade de simplificare. Sigur că apreciem propunerea Hvala. Da kako prijedlog e, koji se tiče fleksibilnosti i simplifikacije je vrlo važan za nas, međutim taj postupak e, simplifikacije pravila je u tijeku, to je nešto što konstantno evoluira. kako bi se povećala apsorpcija sredstava iz fondova Europske unije, a cilj je simplifikacije, dakle da se pojednostavne zakonski propisi u zakonodavstvu Europske unije, ali pritom treba voditi računa i o nacionalnoj razini. Dakle, sve ovisi o poziciji u kojoj se nalaze korisnici, tako da ćemo mi nastaviti sa postupkom simplifikacije, uz poštivanje europskih normi. Ovdje ne predstavljam sada vijeće. E, želim samo reći da smo mi 2017. započeli taj proces u Rumunskoj. On je dalje u tijeku. Mi istovremeno moramo imati pregled nad svim nacionalnim zakonskim propisima, ali i provjeriti sve norme kako bi se ispoštovale sve europske odredbe. Dakle, radi se o javnim sredstvima. Govorim o sredstvima iz europskih fondova. Tako da ta sredstva moraju biti utrošena na transparentan i korektan način. Mi koristimo e, mehanizam za kontrolu i monitoring. Mi imamo jedan zakon u Rumunjskoj kojim se definira provođenje tih kontrola, a u svrhu suzbijanja prijevara. Imamo isto tako i specifične procedure za sve ono što se tiče tijela nadležnog za provjeru načina na koji se troši javni novac. Što se tiče prioriteta našeg predsjedništva, mislim da ne možemo zauzeti stav u odnosu na nacionalno zakonodavstvo, ali u svakom slučaju pozdravljamo napore komisije u području administrativne simplifikacije. Gospodine Arimu, što se tiče Interrega, na razini vijeća mm. imali smo neke početne rasprave, što znači također i na vijeću općih e, poslova među ministrima koji su nadležni za koheziju. Iz rasprava je proizišlo da je arhitektura koju je predložila komisija, arhitektura koju treba prilagoditi i da će se provesti dogovoreni pristup e, tijekom rumunjskog predsjedavanja. Kada je riječ o prekograničnom e, mehanizmu, kao što ste rekli, to nije povezano sa VFO-om. Što više, to povlači za sobom e, čitav niz pravnih i ustavnopravnih pitanja koja valja razjasniti. Kao što sam prije rekla, predsjedništvo želi usvojiti djelomičan opći pristup do kraja lipnja.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 Predsjedništvo se slaže s time da treba pojačati sinergije između europskih politika. Mi smatramo da e, sadašnji zakonodavni prijedlozi za nakon 2020. idu u tom pravcu, a mi ćemo nastojati iskoristiti u što većoj mjeri komplementarnost različitih instrumenata, a istovremeno želimo osigurati odgovarajuću razinu financiranja za kohezijsku politiku. Gospodin Buda je također postavio pitanje o lokalnim vlastima i uključenju dionika u različite faze koje su ključne za zdravo upravljanje tom politikom. Dakle, imamo dijaloge u tom smislu i e, radionice sa bitnim dionicima i to je u srži regionalne politike.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 postoji veza između europskog semestra i kohezijske politike. Preporuke pojedinim zemljama će od 2019. godine imati jedan aneks u kojemu će se navesti potrebe za ulaganjima za svaku pojedinu zemlju. Tako da će te zemlje za vrijeme programiranja morati jednako tako voditi računa i o programskom razdoblju programiranju fondova i sredstava. Postoji još jedan novi instrument e, koji bi trebao poslužiti kao potpora strukturnim reformama. To će biti zapravo jedan od modaliteta za e, financiranje tih strukturnih e, reformi, a koji je komplementaran sa ostalim fondovima, iz, kohezijskim fondovima. Evo, mislim da sam odgovorila na sva postavljena pitanja. Na kraju vam eh, želim zahvaliti na tim pitanjima i na vašoj potpori. Duboko sam uvjerena da ćemo ostvariti dobre rezultate tijekom našeg predsjedavanja. Znam da saziv parlamenta završava u ožujku, ali mi ćemo nastojati učiniti sve što je naše moći kako bismo završili rad što većem broju predmeta i naravno želimo učvrstiti europski projekt na korist građana. Hvala vam lijepa. Hvala ministrice na vašem izlaganju i detaljnim odgovorima i hvala vam na informacijama o planovima vijeća. Dopustite mi da vas podsjetim i zamolim vas da prenesete sljedeću poruku odbora regije, a ta je da smo mi i parlament i vijeće su zakonodavci i ova posljednja prilagodba koju ste spomenuli, koja se odnosi na neke buduće zakonske akte, se donosi temeljem zajedničke odluke. Dakle, to je poruka našeg odbora vijeću. I eh, hvala vam lijepa, želim vam mnogo uspjeha u ime svih članova odbora Regi. Thank you, uh, dear colleagues. Hvala, poštovani kolege. Naša sljedeća točka na dnevnom redu je razmjena gledišta sa povjerenicom Krecu. provjeđit ćemo je li već stigla kako bismo mogli odmah započeti, a ako je još nema, onda ćemo započeti za 15 minuta. Hvala. Okay, Dame i gospodo, sada možemo nastaviti s popodnevnim dijelom ovog sastanka, drugim dijelom. Zauzmite, molim vas, svoja mjesta. Hvala. Naš program interinstitucionalnih razmjena Danas popodne nastavlja se s raspravom sa povjerenicom Krecu. Povjerenica je posljednji put bila naša gošća 31. svibnja. Prošlo je dosta vremena od toga. Radili smo odvojeno nekako, a sada je došlo vrijeme da raspravimo o razvoju događaja u odboru regiji i u Europskoj komisiji. Tijekom ovoga razdoblja usvojili smo naše izvješće o Interregu 3. prosinca u našem odboru i uredbu zajedničkim odredbama jutros. I očekujemo da će uredba zajedničkim odredbama biti na rasporedu za plenarnu sjednicu u veljači Usvojili smo naše izvješće o prekograničnom mehanizmu i nastavljamo. Nadamo se da ćemo u veljači glasovati u odboru regiji o našem izvješću o Europskom fondu za regionalni razvoj i Europskom kohezijskom fondu. E, odbor regiji marljivo radi i svi smo se pokrenuli kako bismo podastrali naše mišljenje. Spremni smo za međuinstitucionalne pregovore o nekim dosjejima i pozdravljamo razmjenu gledišta sa e, rumunskim predsjedništvom a to smo upravo danas odradili prije vašega dolaska, gospođo povjerenice. E, želimo inicijalnu reakciju o našem izvješću. Želimo znati što komisija misli. Kao i obično očekujem da će razmjena mišljenja biti prilično zanimljiva, a sada vam dajem riječ. Izvolite. Hvala, hvala gospođo predsjednice, poštovani zastupnici Europskog parlamenta kao prvo. Dozvolite mi da vam poželim sve najbolje u novoj godini koja će biti puna izazova. Želim vam zdravlje, vama i vašim najmilijima. Nisam vas vidjela dosta dugo, ali u Koteru i u odboru regi danas sam gošća. E, nešto ću reći o usvajanju uredbe o zajedničkim odredbama. To je kamen temeljac u pregovorima o razdoblju nakon 2020. godine. E, ona je vrlo kvalitetan dokument, proizveden u kratkom vremenskom roku. Zahvaljujem svima vama koji ste marljivo radili na usvajanju ovoga izvješća uzimajući na umu e, tisuću amandmana koliko je e, uloženo. Treba vam stvarno zahvaliti i čestitati a pogotovo čestitam Konstance i Andreju. Zahvaljujem svima vama i vašem osoblju na ovom izvješću. Potrebno vas je svakako pohvaliti. Hvala vam što se tiče vaše podrške vezano uz vodeće principe, modernizaciju, fleksibilnosti i pojednostavljenja. Pozdravljam također podršku o novoj strukturi e, rezultata politike, obnovljeni programi partnerstva, jačanje e, teritorijalnog pristupa, pojednostavljeno upravljanje i sustav kontrole. Također cijenim što ste dali podršku proračunu za kohejske politike i zahvaljujem na povjerenju koje ulažete u naše politike. To nam je potrebno za 500 milijuna građana za koje radimo. Ekonomska, socijalna kohezija trebaju biti po mom sudu u samom središtu europskog projekta. Izvješće je napisano u krucijalnom trenutku trenutku za e, Interreg. Prošloga tjedna se o tome razgovaralo na plenarnoj sjednici. Uzvješće je usvojeno. Zahvaljujem izvjestitelju gospodinu Rimonu i izvjestiteljima u Sijeni izvješće je bilo bilo dobro, a sada je vrijeme da nastavimo na tom putu. Po mom sudu, ako želimo izbjeći kašnjenje u pokretanju razdoblja nakon 2020. godine, moramo ove godine usvojiti uredbu. Rekli smo na samom početku da prije europskih ozbora bi bilo idealno da se to dogodi, a sada znamo da nismo započeli ni i izgleda kao da će to biti nemoguće. Ipak, želim reći da ako ne donesemo uredbu i e, proračun do kraja godine, rizik će biti da ćemo izgubiti dosta vremena i nećemo imati dovoljno vremena za pripremu programa i e, početak provedbe. a mi želimo ipak pokazati što europski proračun može učiniti za europske građane. Sada je dakle vrijeme da otvorimo raspravu u sklopu trijaloga. Vi ste pokazali da ste spremni kroz ovo izvješće, a ja smatram da trebamo odmah započeti. Zato molim vas i predsjedništvo Rumunjske da e, sada zadrži korak tijekom pregovora jer moramo međutim se koncentrirati i na kvalitetu ne samo na brzinu e, prijedloga za kohezijsku politiku. Želim vas podsjetiti na neke ključne elemente prijedloga komisije. E, a ti elementi se trebaju zadržati po mom sudu. Molit ću vas za podršku kako bismo osigurali da ključni elementi ne budu razvodeni tijekom pregovora. Prvi ključni element za nas je e, ugovor o partnerstvu za sve države članice. E, znam da netko želi obuhvatiti samo neke države članice, a druge ne. Vaše izvješće podcrtava strateški temelj naše politike, jačanje koordinacije i sinergije između europskih fondova. Ja čvrsto vjerujem da bi sve države trebali imati strateški pristup i sve bi trebali imati ugovor o partnerstvu, čak i one s manjim E, manjom količinom sredstava ili manjim brojem programa kako bi se bolje ulagale, ulagali europski resursi trebamo jaki strateški temelj za svaku državu članicu koja predstavlja mm, ciljeve politike. To nisu samo tehnički aspekti, nego se radi o temeljnim strateškim političkim odlukama i možemo e, svakako računati da se ne stvara dodatno administrativno opterećenje. Jedna strateška odluka je koordinacija između fondova. Ja vjerujem u potpuni e, ugovor o partnerstvu. ćemo <coughs> sedam fondova na temelju uredbe o zajedničkim odredbama kako bismo imali bolju e, kohezijsku politiku i provedbu imat ćemo uredbe za svih sedam fondova u 27 država članica po našem sudu ne možemo prihvatiti dvostruke standarde ili različita pravila za različite države članice i ne možemo prihvatiti različita pravila za različite fondove. Rekla sam na samom početku i ponovit ću, nadam se da mogu računati na vašu potporu. Drugi ključni element je planiranje na temelju 5 plus 1 načela e, nadam se da ćemo biti otvorena uma i mislim da moramo e, reviziju na sredini razdoblja učiniti smislenom i ne smijemo smanjiti fleksibilnost, ali iskustvo pokazuje da e, novac kojima se sad upravlja ne može odgovoriti na izazove. U posljednjem razdoblju planiranja nismo očekivali problem s migracijama i onda smo morali mijenjati mnoge programe. U nekim državama članicama, na primjer kao u Češkoj, napravili su prijenos sredstava i nisu imali dovoljno projekata, pa mi moramo stvoriti i fleksibilnost u reviziji na sredini razdoblja e, kako bi se sve prilagodilo potrebama građana. E, brisanje formule 5 plus 1 je ukidanje fleksibilnosti i to je argument za to da je 5 plus 1 programiranje loše za dugoročno e, planiranje je loš argument, ja nisam u to uvjerena. To je u samom središtu kohezijske politike i to će biti dio e, revizije na srednjem razdoblju E, što će biti različito odnosno na praksu koju smo do sada imali. E, imat ćemo čak četiri godine za finaliziranje projekata nakon revizije i zapravo će to biti četiri 5 plus 4, a ne 5 plus 1, zato što će sve moći e, nastaviti se do 2029. Dakle, 5 plus 2 za više fleksibilnosti u e, trošenju sredstava. Treći element koji nam je važan je tematska koncentriranost kolega Andreja Kocolino, Marljivo radi na RDF-u i Kohezijskom fondu, izvješću o tome i e, željno očekujem rezultate njegova rada. U međuvremenu želim reći da što se tiče tematske koncentracije mi imamo prijedlog koji je jako ambiciozan. Naš cilj za ciljeve 1 i 2 su ambiciozni, ali mi želimo biti još ambiciozniji, želimo imati pametniju Europu E, zeleniju Europu, niskougljičnu Europu. Ovi ciljevi su mnogo širi od trenutnog takozvanog ring fencinga. Imamo jako puno fleksibilnosti u tematskoj koncentriranosti kako bismo uzeli u obzir lokalne i regionalne potrebe. Naš prijedlog je fleksibilna, obuhvaća mnoge strukturalne izazove E, tu mislim na e, regije koje imaju e, visoki udio ugljika. Tu moramo imati fond za energetsku tranziciju koji će pomoći <coughs> rješavati problem fragmentiranosti fondova. E, tranzicija nam pokazuje da je priča drugačija. Nije nedostatak novca, nego administrativnog kapaciteta što utječe na strategije i provedbu projekata u regijama. Želim istaknuti da kohezijska politika je nešto što je važno i za MSP-ove i ne smijemo stvoriti konfuziju između promotera, korisnika i drugih subjekata. Zato trebamo pojednostavljenje. Hvala vam na vašoj podršci. Znate da sam ja za radikalno pojednostavljenje i zahvaljujem za povjerenje koje ulažete u naše napore pojednostavljenja jer E, mnogi naši prijedlozi pojednostavljenja se temelje na vašim sugestijama i e, vjerujem da mogu reći da smo mi dio jedne velike kohezijske obitelji. E, pojednostavili smo potraživanja plaćanja i imamo razna pravila koja se pojednostavljena u svim fondovima, imamo kvalitetna pravila za dodjelu financijskih instrumenata, imamo čak pravilnik sa 56 mjera pojednostavljenja. Hvala još jednom na vašim naporima i znate da je komisija uvijek za pojednostavljenje. Pojednostavljenje nije sama sebi svrha, fleksibilnost također. Kohezija je naš krajnji cilj a pojednostavljenje i fleksibilnost su jednostavno sredstvo kojim ćemo doći do tog cilja, a naš krajnji cilj je efikasnost naše politike. Efikasnost e, se temelji na e, tematskoj koncentraciji, na načelu 5 plus 2 i to je za nas e, najvažniji stup moramo ojačati sve stupove koje sam prije spomenula. Hvala još jednom na vašoj podršci i hvala što ste bili toliko brzi. E, nadam se da ćete i dalje dati podršku u provođenju naše politike kohezije, pogotovo u sklopu trijaloga koji će uskoro započeti očekujem kvalitetnu suradnju s vama i mislim da od sada do plenarne sjednice u travnju trebamo iskoristiti svaku priliku za napredovanje u pregovorima. E, program nakon 2020 e, će se predstaviti u mandatima za pregovore suzakonodavaca i nadam se da ćemo zajedno uzeti u obzir e, čak više od jedne trećine uredbe, a tu je i sustav kontrole. Vi svi znamo da ništa nije dogovoreno dok se sve ne dogovori i zato će to biti važno za idući saziv parlamenta. A moramo pojasniti mnogo toga našim korisnicima i nadležnim tijelima u državama članicama. Vi ste već odredili temelj, udarili temelj i e, odredili iste ciljeve za razne fondove. Moramo u vijeću također potaknuti na napredak i krajem travnja ćemo tek znati kako e, jesmo li bili uspješni. Hvala vam na podršci i pozdravljam početak našeg trijaloga i također na raspolaganju sam za vaša pitanja. Hvala lijepo. Najprije da čujemo pitanja, a nakon toga ćemo čuti nešto o trijalozima ako nam to vijeće dopusti. Upravo smo održali sastanak sa predsjedništvom Rumunjske i razgovarali smo o trijalozima. Da krenemo s pitanjima. Gospođa Breso. Ne, gospođa Kreo. U redu. Izvolite. Hvala. Pa mislila sam da ćemo krenuti od koordinatora, ali nema problema. Vrlo rado ću biti prva koja će postaviti pitanje. Gospođo povjerenice, veliko mi je zadovoljstvo što vas ponovno mogu pozdraviti na sastanku našega odbora. Danas smo uspjeli održati vrlo zahtjevno glasovanje o uredbi o zajedničkim odredbama i želim zahvaliti svima koji su nam pomogli da ostvarimo ovaj dobar rezultat. Mislim da je to dobra osnova za glasovanje na plenarnoj sjednici. Što se tiče ovih aspekata o kojima ste govorili, mislim da je parlament se odvijek zalagao za načelo partnerstva, tako da mi to podržavamo i želimo to dodatno osnažiti. Vjerujem da će parlament to istaknuti kao važan aspekt e, pregovora tijekom trijaloga, a podržavamo i napore komisije u smjeru simplifikacije politika. Mi surađujemo sa suizvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni i nastojimo u velikoj mjeri voditi računa o tome da ne bude amandmana koji bi otežali čitav proces. Mislim da smo tu dobro odradili svoj dio posla. Ja vam mogu navesti neke primjere. Da kako bilo bi mi drago dobiti informacije o rodnoj ravnopravnosti u državama članicama. No ponekad je bilo i komentara koji su bili protivni pojedinim amandmanima, zato što prije svega treba prikupiti podatke i znamo da je to dosta veliko administrativno opterećenje. Isto tako smo radili u smjeru veće simplifikacije odluka u kohezijskoj politici. Velika većina zastupnika opredijelila se za transfere dakle za mogućnost transfera među fondovima i među pojedinim programima. Dakle, to ne mora biti onako kako je to komisija zamislila. Mi smatramo da nakon bolnih rezova komisije e, što se tiče kohezijske politike u okviru VFO-a, ne možemo se pretvarati kao da nam novac pada s neba za razne programe i instrumente. Moramo biti svjesni toga da više nećemo imati na raspolaganju onoliko sredstava koliko je to predložila komisija. Mislim da smo pronašli dobra kompromisna rješenja za te transfere i za doprinos za druge programe i nadam se da će nas komisija podržati tijekom pregovora s vijećem. Naime, naš odbor želi s jedne strane postići veću fleksibilnost, a s druge strane treba biti jasno da smo mi nadležni za kohezijsku politiku i za očuvanje kohezijske politike. Što se tiče RDF-a i kohezijskog fonda, tu još nije dovršena uredba, tako da ne mogu mnogo reći o tome. Nadam se da ćemo to staviti na dnevni red odbora sredinom veljače što se tiče glasovanja. I što se tiče Interrega, sljedeći tjedan ćemo to dovršiti na plenarnoj. Dakle, uskoro ćemo to završiti na plenarnoj sjednici. E, što se tiče te suradnje među državama članicama, mislim da je to vrlo važno za građane jer im to pokazuje jedan proeuropski smjer, jedno proeuropsko usmjerenje. I to je gotovo fizički opipljivo takva jedna suradnja među državama članicama i e, nadala sam se da ćemo moći krenuti u pregovore. Što se tiče zajedničkih odredbi, nadam se da ćemo dobiti pregovarački mandat u veljači na plenarnoj sjednici, vidjet ćemo, i da ćemo odmah nakon toga moći krenuti u trijalog. Predsjedništvo je iznijelo neke komentare Rečeno je da su već dva bloka dovršena i možda će još jedan biti spreman do tada. Ukoliko uspijemo ispregovarati programiranje i upravljanje u jednom bloku, onda će to biti jedan eh, vrlo pozitivan signal da kako parlament će vidjeti i uostalom ne možemo trenutno znati kako će izgledati saziv budućeg parlamenta, ali nadam se da će oni znati cijeniti e, naš uloženi trud i nadam se da će novi parlament biti svjestan od svoje odgovornosti i činjenice da nam od 2020. i 2021. godine treba nova kohezijska politika. Mislim da je u svačijem interesu da radimo na tome i da dobijemo suradnju i od komisije. Hvala sada nastavljamo s koordinatorima. Gospođa Tomaš. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Gospođo povjerenice, dobrodošli. imam jedno pitanje koje me zapravo muči od kako sam u Europskom parlamentu, a vjerujem da i vi znate koje je to pitanje. E, pitanje je lagano, ali odgovor je jako težak Dakle, na temelju vašega iskustva kako Komisija može pomoći i potaknuti države članice, pogotovo one slabije razvijene da se aktivno i pravovremeno uključe u važne zakonodavne procese Europske unije. To pitam jer je praksa nažalost pokazala da dobro poznavanje pravila i rokova u svim procesima omogućava nekim članicama da brže dođu do fondova dok one manje informirane i manje aktivne ostaju bez sredstava koja bi im itekako dobro došla. E, možda ćete reći da, to nije, posao komisije, ali ja, mislim da je, jer komisija je onoliko dobra koliko je dobra najslabija članica. Hvala lijepa. Mr. Van Miltenburg, Um, hvala gospodin Van Winterburg. hvala. Uh, lijepi pozdrav još jedan put i vama, gospođo povjerenice. Kao što ste već čuli, jutro smo razgovarali o uredbi o zajedničkim odredbama i jedno od glavnih pitanja bilo je pitanje prijenosa iz strukturnih fondova u uh, fondove kojima se izravno upravlja. U prijedlogu koji smo jutros e, usvojili, to je razvodnjeno, tako da imam sljedeće pitanje za vas. Zašto mislite da je toliko važno u ovom trenutku, a mi još o tome moramo raspravljati i na plenarnoj i postoji mogućnost amandmana? Drugo pitanje, krajem prosinca ćemo dobiti sve informacije i vidjet ćemo kakvo je stanje što se tiče otkazivanja sredstava. Primjerice, što se tiče Rumunjske, vi ste u više navrata jasno istaknuli da je posljednjih mjeseci se pojavio ozbiljan rizik od otkazivanja sredstava. Ja sam e, vidio na vašem Facebook profilu da rumunjske vlasti predlažu da do kraja, da su predložili do kraja prošle godine e, projekte vrijednosti od 629 milijuna eura. Mislite li da je to problematično i u smislu dodatnosti? Ako države članice predlože projekte u tako kasnoj fazi tijekom godine, ja imam dojam da se na taj način ograničava rizik od otkazivanja sredstava, ali postoje drugi problemi, e, posebno iz perspektive revizorskog suda i to u smislu dodatnosti. Jedan od projekata koji je uzet u obzir bio je i projekt i e, kupnja dakle, e, ambulantnih e, vozila odnosno vozila hitne pomoći za prijevoz bolesnika u bolnice. Prema informacijama kojima ja raspolažem, to se i onako trebalo kupiti korištenjem nacionalnih sredstava. Dakle, tu se postavlja pitanje kriterija dodatnosti. I da kako postavlja se pitanje hoće li evropski revizori biti kritični u vezi s time. Što se tiče revizorskog suda, oni su objavili jedno izvješće o suzbijanju prijevara u trošenju sredstava Europske unije i nakon preporuka Olafa ustanovljeno je da su e, prijevare bile mnogo rijeđe u glavnoj upravi Regio. Glavna uprava za zapošljavanje je povratila 20, oko 20%, 24%, a glavna uprava ređa samo 10%. Pa me zanima koji su glavni razlozi za to i hoćete li u posljednjim mjesecima svoga mandata poduzeti mjere kako bi se to korigiralo? Izvolite, gospodine Papadimulis. Hvala. Lijepi pozdrav povjerenici Kretu na našem odboru. E, želim vam također i sretnu novu godinu. Imam nekoliko kratkih pitanja. Slažem se s vama kada kažete da trebamo dati sve od sebe e, kako bismo iskoristili ovih nekoliko mjeseci prije održavanja europskih izbora, a kako bismo postigli dogovor o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. To je također prilika za komisiju i rumunjsko predsjedništvo da intenziviraju rad. Ukoliko se ne postigne dogovor, mi ćemo potrošiti i novac i vrijeme jer će se time odgoditi e, provedba relevantnih programa i to će imati i svoju ekonomski, ali i društveni trošak. I sada se također e, revidira nadolje projekcija za rast u Europskoj uniji. Zanima me hoće li se to odgoditi, što će se dogoditi prema vašem mišljenju, hoćemo li se naći u situaciji da 2020. godine nećemo imati postignut dogovor, kakva su vaša predviđanja? Zatim sljedeće pitanje, Interreg. Gospođa Kreun to spomenula. Na plenarnoj sjednici smo održali glasovanje o tome. To je bilo vrlo pozitivno. Hoćemo li moći krenuti trijalog da se to provede? Za dva dana Grčka će ratificirati povijesni sporazum sa bivšom Jugoslavenskom republikom Makedonijom čime će se postići pozitivan pomak. To pozdravljaju i komisija i parlament i vijeće. Riječ je o pozitivnom ishodu spora koji je trajao 30 godina. Međunarodna zajednica e, je zadovoljna, ali to nije dovoljno. Kada bismo imali sredstva iz programa Interreg, to bi bilo bolje za građane obiju zemalja, jer bi se na taj način vidljivi, vidjeli konkretni rezultati u svakodnevnom životu građana. Zatim, što se tiče simplifikacije pravila, slažem se da je parlament zajedno s vama pomogao u tome da se pravila pojednostavne, međutim moramo pripaziti na dvostruka mjerila. Navest ću vam jedan primjer. Prijedlog komisije o novoj kohezijskoj politici u sklopu novog VFO-a uzima u obzir i neke druge kriterije, a ne samo BDP, kada je riječ o raspodjeli sredstava. Socijalni kriteriji kao što je stopa nezaposlenosti. Zanima me zašto uredba o zajedničkim odredbama uzima u obzir samo BDP, a ne i neke socijalne kriterije. Ovdje želim istaknuti dva važna pitanja. Kao prvo, brine me činjenica da migracijski fond uvršten u uredbu o zajedničkim odredbama ne uzima u obzir sljedeće. Naime, migracijski tokovi e, predstavljaju teret za zemlje koje se nalaze na vanjskoj granici i tu postoji sljedeća opasnost. Evropska unija ne uspjeva pronaći zajedničko rješenje zemlje domaćini imaju e, taj dodatni teret, a osim toga i prema otocima se postupa na diskriminirajući način. Zemlje koje imaju velik broj otoka poput Grčke imaju ozbiljnih problema kada je riječ o pristupu određenim određenim e, uslugama. Mi smo mnogo već radili na uredbi o zajedničkim odredbama, međutim ne želimo da neke regije budu kažnjene naprosto zato što njihova središnja vlast ne poduzima ono što bi trebala. To kažem zato što u ovom trenutku Grčka možda ima zdravije javne financije od Njemačke. Hvala, nastavit ćemo sa pitanjima. Gospođa Breso. Grazie Presidente, e benvenuta komisari anche da parte mia. Hvala gospođo predsjednice. Ja želim zaželjeti dobrodošlicu povjerenici. Evo, kao što su već spomenuli brojni kolege, osim mogućeg naporedovanja u trijalozima ništa se neće moći zaključiti ako se u međuvremenu ne zaključi dogovor oko brojki. I to vrijedi za sve uredbe koje razmatramo na ovom odboru. Što to znači? Čak i ako oko nekih dijelova se postigne sporazum, na kraju se ništa neće moći dogovoriti ako se ne dogovori sve. To je čvrsto stajalište parlamenta jer je to jedina mogućnost da se održi <coughs> na okupu one predmete nad kojima parlament ima ovlasti i one predmete na kojima ima manje ovlasti. Dakle, što komisija namjerava učiniti ako se ne ostvari sporazum e, prije kraja saziva, tu mislim naročito na rad na nekom okvirnom sporazumu koji će možda naznačiti neke mogućnosti i onda omogućiti dovršetak rada u listopadu, što će značiti da će se dovršiti rad u listopadu sa novim sazivom parlamenta i sa novom komisijom. A tada će se zatvarati rad i na svim upravama i na vfo Dakle, ako sada ne budemo ubrzali rad, ne znam kako će sve to biti izvedivo. Drugo, jednostavnije pitanje. Svi mi koji dolazimo iz planinskih, ruralnih područja, a to čini 80% površine i više od polovice stanovništva, bismo voljeli da vi zaključite svoj mandat. Naravno, želimo vam e, daljnji nastavak rada na ovoj funkciji, ali ako zaključite mandat, nadam se da ćete u međuvremenu barem započeti s radom na agendi za planinska i ruralna područja i ultraperiferna područja. Naime, u svjetlu ove nove uredbe kojom se nastoji postići što veće okrupnjavanje i dakle i europsko usmjerenje korištenja sredstava na teritorijalnoj razini. Bitno je reći da ta usmjerenja treba diversificirati među teritorijima. Dakle, digitalna agenda ne predstavlja i sto u urbanim područjima i u planinskom području gdje postoje veći problemi. U tome da moramo postići isti cilj, ipak se možemo služiti drugim e, sredstvima. Dakle, moramo imati također i metodologije kako ostvariti digitalnu agendu u planinskim područjima i u udaljenijim perifernim e, područjima ili onima koja imaju strukturne poteškoće. u ovom razdoblju i vaša zemlja predsjedava vijećem i nadam se da ćete barem započeti raditi na ovom predmetu, a to je doista važno za postizanje ciljeva Europske unije i tematskog okrupnjavanja za sve teritorije, ne samo za neka područja. Jedan od razloga ovog sporog rasta je taj što ne možemo povući za sobom sve teritorije, samo neki uspjevaju, a drugi zaostaju, a onda i cijela Unija posljedično zaostaje i kasni. Dakle, Htjela sam pitati jeste li razmišljali nakon donošenja naše rezolucije o barem mogućnosti da se započne raditi s time. Hvala gospodine Novakov, imate riječ. Hvala. U ime koordinatora Pučana želim vam eh, zahvaliti na današnjem eh, dolasku i kao su izvjestitelj za CPR želim vam zahvaliti na vašem radu na tom važnom predmetu kao što već znate. Danas eh, zaključimo prvi korak e, ovog postupka u parlamentu. Sa velikom većinom smo ostvarili sporazum na ovom odboru, tako da ćemo, nadam se, na sljedećoj plenarnoj sjednici dobiti mandat od parlamenta za početak pregovora. Imali smo ovdje i prije vas drugu gošu, odnosno ministricu nadležnu za kohezijsku politiku, koja je rekla da je spremna započeti pregovore i ja se nadam da je komisija na svojim e, početnim e, stajalištima i da je spremna započeti sa svim e, nadležnim stranama na radu na ovom predmetu. Također, i e, u izvješću o CPR-u i u području primjene imamo dakle taj cilj financiranja i ruralnih područja. To nije bilo lako ostvariti, niti ostvariti potrebnu većinu, niti osmisliti formulu koja je za to potrebna. No, htio bih čuti vaše mišljenje o ovom ključnom pitanju. Dakle, tu imamo i ključne navode iz izvješća koji su bitni u tom smislu i neću ponavljati ono što je rekla gospođa Krel o tome, ali u svakom slučaju trebamo postići zajedničko stajalište o pitanju sufinanciranja, prijenosa sredstava iz jednog fonda u drugi i tako dalje. No, glavno je pitanje početak rada na sljedećoj fazi nakon što se dobije mandat parlamenta i da se započne rad na tim ključnim pitanjima. Dakle, e, mislite da će izgledati kalendar tog rada? Hvala, gospodin Buda. Ups. Mulțumesc, doamna președintă. Bun venit, doamna comisar. Hvala, gospođo predsjedavića. Dobrodošli, gospođo povjerenice. Želim vam zahvaliti na vašim naporima u pružanju potpore kohezijskoj politici. Istovremeno želim istaknuti da smatram kako nije dovoljno da se ograničimo na to da dostavljamo državama članicama dokumente gdje im se objašnjava smjer kojim treba ići kohezijska politika. Ja bih želio prijeći u sljedeću fazu. Spomenut ću vam primjer Rumunjske. Nedavno je putem jednog izvršnog akta došlo do promjene u tijelima nadležnima za provedbu fondova. Sada su imenovane druge službe koje nemaju kompetentan kadar i koje nisu u mogućnosti efikasno provoditi europske projekte. Evo, tu je zapravo došlo do svojevrsnog neuspjeha kohezijske politike i doista mi je žao što moram ovdje navesti primjer iz moje zemlje. Htio bih skrenuti vašu pozornost na potrebu, ponavljam potrebu, za time da se pronađe formula da lokalne vlasti budu nositelji nekog projekta na lokalnoj razini u slučaju da središnja vlast smatra da ulaganje u javno zdravstvo nije prioritetno. Da navedem jedan primjer. Dakle, projekt koji je komisija odobrila, riječ je od 150 milijuna eura za jednu bolnicu koja je iznimno važna za regionalnu razinu. Usprkos tome, središnja vlast tvrdi da to nije prioritet. U tom slučaju bi lokalne vlasti htjele ići u izgradnju te bolnice zahvaljujući sredstvima iz fondova Europske unije, međutim središnja vlast se tome suprotstavlja. Dakle, mislim da tu treba pronaći određene mehanizme koji bi omogućili lokalnim vlastima da ostvare svoje ciljeve, čak i ako je to suprotno e, prioritetima središnje vlasti to je novac koji dolazi iz Europske komisije, međutim taj novac se zapravo e, na kraju ne iskoristi. Mislim da bi se na ovaj ili onaj način trebali uspostaviti modaliteti putem kojih bi lokalne i regionalne vlasti mogle osnovati i pravne entitete na način da mogu apsorbirati više sredstava iz fondova Europske unije i to uzimajući u obzir specifičnosti, lokalne specifičnosti. U Rumunskoj postoji jedan e, zapravo savez četiri departmana. Smatra se da oni imaju neke zajedničke interese i potrebe i oni pokušavaju zajednički doći do određenih rješenja. Ako se ne bude išlo na ohrabrivanje takvih politika na regionalnoj razini, to će nestati. Ne možemo graditi cestu od 50 km i dakle velika bolnica mora e, biti tu da pruža usluge za čitavu regiju. Evo, ja želim još jedanput ustrati na tome da se daju ovlasti regionalnim vlastima kako bi mogli raditi na europskim projektima, posebno u razdoblju od 2021. do 2027. Gospođa Maletić. Hvala i ja pozdravljam povjerenicu. Mnogi kolege su već spomenuli određene slabosti koje smo imali u prijedlogu i nadam se da ćete i na trijalogu podržati stajalište Europskog parlamenta kada je riječ o gornjim granicama sufinanciranja i o prinosima sredstava. Ne znam jeste li već kolege spomenuli također i indikatore učinkovitosti koji su skočili sa 40 na 85. Znam da smo orijentirani na rezultate, no je li to povezano također sa brojem pokazatelja jer to također komplicira i provedbu i praćenje. Trebamo također razmisliti i o rasporedu programa, dakle u sadašnjem programskom razdoblju ovo je bila peta godina provedbe, a mislim da su sve zemlje članice koje su uspjele e, ugovarati cjelokupni dodijeljeni iznos do kraja pete godine sada biti možda uzeti u obzir u ovoj novoj uredbi, a sada imamo novo pravilo 5 plus 2 i sada treba vidjeti kako ga odraziti u provedbi i kako ubrzati cijeli proces. I još nešto, mislim da trebamo uzeti u obzir i činjenicu da nismo otvorili aneks 22 i još uvijek trebamo razgovarati o tome kako nije sasvim jasan postupak dodjele sredstava. Naime, moglo bi se dogoditi da ćemo na pregovorima u cijelom BFO imati veće iznose za kohezijsku politiku i da neće zapravo doći do smanjenja ukupnog iznosa za kohezijsku politiku. I na kraju uvjeti. I činjenica da imamo također neke paralelne uredbe i zakonodavne akte koji će se uskoro provesti, koji su povezani sa kohezijskom politikom, a riječ je o vladavini prava. Dakle, bolje rješenje bi bilo da ona vlada koja ne poštuje vladavinu prava u europski proračun plati određeni iznos, dakle 0,2% BDP-a kao što je to predviđeno i e, paketom šest mjera i dvije mjere i paktom o rastu i stabilnosti i da se poduzmu takve mjere, a ne da se blokira isplata sredstava krajnjim korisnicima zbog pogrešaka na razini vlasti. Dakle, mislim da bismo se zajednički mogli boriti za to na trijalozima. Hvala. Hvala, gospodin Celer. Hvala. I hvala povjerenici na izvrsnoj suradnji. I kao što su rekli prethodni govornici, želim se nadovezati na e, pitanje transnacionalne prekogranične suradnje. Komisija je iznijela dalekovidan prijedlog. Odnosno, prekogranični programi ne trebaju stati na granicama Europske unije, nego se mogu i proširiti i to pomoću instrumenta za financiranje i vanjske trgovine, dakle van granica Europske unije. Možemo osigurati suradnju sa e, trećim zemljama koje su zemlje kandidati ili koje su obuhvaćene susjedskom politikom. Kolega iz Grčke je to upravo spomenuo i rekao je koliko je to važno pitanje za Grčku. Parlament je naporno radio na osvajanju nove uredbe i to je učinjeno prošlog tjedna u nadi da će se odmah prijeći na trijalog kako bi se postigla pravna sigurnost za sve one koji žele sudjelovati u ovom programu. <coughs> Smatram da je transnacionalna i prekogranična suradnja u srži europske kohezije i djelovanja, naročito u trenutku kada mnoge zemlje članice skreću u nacionalističke položaje. To bi nas trebalo zapravo potaknuti da učinimo još i više kako bismo ljudima omogućili da rade i žive bez obzira na nacionalne granice. A za to ova uredba predstavlja važnu podlogu. Čestitam komisiji osim toga na prijedlogu novog mehanizma za prevladavanje administrativnih i pravnih prepreka u prekograničnoj suradnji. To je doista hrabar prijedlog neke zemlje članice, ali i neki regionalni problemi, koliko čujem, već se opiru tome. Žao mi je što parlament nije ovaj mehanizam učinio još više obvezujućim nego zapravo on dobrovoljan, a onda zemlje članice samo odlučuju hoće li ga provesti ili ne. Dakle, postoje opasnost da on neće biti previše učinkovit. Ja pozivam komisiju da ne popušta i da ustraje na tome i da radi na daljem uvjeravanju zemalja članica u to da je ovo doista važan mehanizam za prevladavanje administrativnih i pravnih prepreka koje koče suradnju graničnih područja. Dakle, želim vam eh, mnogo uspjeha u radu na tom prijedlogu. A budući da smo sada u razdoblju rumunskog predsjedavanja i mislim da vi imate sve potrebne kontakte kako biste uvjerili vladu da treba stupiti u trijalog o Interregu kako bismo barem započeli sa pregovorima. Hvala. Evo, čuli smo pitanja svih zastupnika, mnogo pitanja. Povjerenice, imate riječ, izvolite. Thank you very much. It uh, is Hvala. Uvijek mi je zanimljivo čuti vaše riječi jer vi vrlo dobro poznajete ovu politiku, a zajednički za nju možemo naći rješenja. Evo, već četiri godine surađujemo i ovo je posljednja godina što ću biti s vama, možda. No, u svakom slučaju nastojat ću odgovoriti na vaša pitanja i komentare. Gospođo Kralj Konstance, znate da je partnerstvo jedan od stupova naše politike i Zahvaljujem svima vama i vama osobno na vašoj potpori kao i na potpori i prijedlogu o pojednostavljenju vrlo cijenimo tu vašu potporu. Iskreno mislim da moramo paziti da se ne vratimo na ista pravila na koja se svi žale u svim zemljama. Nisam posjetila niti jednu zemlju u kojoj se nisu žalili na birokratizaciju, na složenost i tako dalje. Dakle, nakon 25 godina ne reformiranja postupaka, mislim da je krajnje vrijeme za hrabra pojednostavljenja. Kada je riječ o proračunu, drago mi je što smo uspjeli očuvati najveću omotnicu za kohezijsku politiku, 373 milijarde za 27 zemalja. No, bilo bi mi draže da je prijedlog bio još i viši za našu politiku, ali s obzirom na novo nastale izazove, znate da je ovo bio najbolji mogući način, najbolje moguće rješenje za jedan uravnoteženi i ambiciozan proračun, ali nadam se da će Europsko vijeće pokazati mudrost i izdvojiti više sredstava za našu politiku. Ovisimo o velikodušnosti vijeća. Zatim trijalozi. Nadam se da ćemo odmah moći početi s trijalozima nakon osvajanja mandata na plenarnoj o programiranju i upravljanju. Mislim da je to doista važno. Zatim pojednostavljenje. Gospođo Tomašić, 80% sredstava u sljedećem programskom razdoblju ići će u manje razvijena područja. Ključne su komunikacija i pojednostavljenje, nije samo riječ o novcu, Na raspolaganju imamo niz instrumenta i programa i to i sami znate. Kada sam postala povjerenica, odmah sam uspostavila radnu skupinu za bolju suradnju sa osam zemalja članica koje su zaostajale i doista smo im pomogli i poslali smo stručnjake na teren e, koji su surađivali i savjetovali lokalne i regionalne vlasti. E, u svim takozvanim novim zemljama članicama uvijek imamo poteškoće sa administrativnim kapacitetima, sa shvaćanjem propisa. I ja se doista snažno zalažem za promjenu ovih dojmova u tim zemljama a nove zemlje članice poput e, Hrvatske e, koriste ovu uredbu iz 2013. odnosno druge iz 2007. i još ostale iz 2004. No, u svakom slučaju svih tih 12 zemalja članica koje su stupile u Europsku uniju nakon 2004. su ostvarile dojmljiv napredak zahvaljujući europskim fondovima. Imali smo tu zemlje poput Bugarske u kojoj se 80% javnih ulaganja u europskim fondovima, u Rumunjskoj je to 60%. I važno je to naglasiti jer smatram da trebamo nastaviti pomagati tim zemljama članicama. Mi ćemo popratiti sve zemlje članice tijekom pregovora o novom programskom e, razdoblju i u izradi partnerskih sporazuma za novo razdoblje, no u svakom slučaju ja stojim na raspolaganju i za to programsko razdoblje. Gospodine Van Milterburg, hvala vam na vašim komentarima. U pravu ste. Kvaliteta projekata je doista važna i Isplate u posljednji trenutak e, su vrlo česte, to ne vrijedi samo za Rumunjsku. Mnoge zemlje su podnijele zahtjeve u prosincu i sada revizori moraju provjeriti kvalitetu tvojih, e, svojih programa. Istina je, Rumunjska je početkom 2018. godine imala opasnost od upustave isplata za regionalne programe u iznosu od više od 800 milijuna eura i morali smo promijeniti e, programe kako bismo prebacili sredstva iz e, sektora gdje smo imali nisku apsorpciju poput prometa u druge sektore poput e, malih i srednjih poduzeća i to je najbolji program u Rumunjskoj i također smo to um, učinili za zdravstvo. Imamo ovaj alternativni e, projekt nabave vozila hitne pomoći, njih 700 i to je se trebalo učiniti sa nacionalnim sredstvima ali na zahtjev rumunjskih vlasti je Europska unija odlučila to financirati. Dakle, kao što sam već spomenula i tu fleksibilnost pokazujemo prema svim e, zemljama članicama. Imamo izmjene operativnih e, programa i u mnogim zemljama članicama u cilju pomaganja migrantima i e, naš je cilj pomoći zemljama članicama da ne izgube ta sredstva. No, trebamo se pobrinuti da se pravila poštuju bez obzira na to o kojoj se zemlji članici ili o kojem iznosu radilo. Također e, ćemo strogo provjeravati sve podneske zemalja članica i ako primijetimo neke propuste, odmah ćemo poduzeti mjere. Istina je da nemamo ni vremena ni resursa kako bismo provjerili sve programe koji su prijavljeni u prosincu, ali naši revizori su započeli sa razmatranjem programa i ocjenjenom e, njihove prihvatljivosti. Htjeli smo izbjeći automatsku obustavu sredstava. Sada imamo mm, sve programe koji pokrivaju sredstva, imamo i e, potraživanja koja su poslana i sada treba vidjeti e, jesu li oni kvalitetni ili ne. I ista pravila se primjenjuju na sve zemlje, to želim reći. Gospodine Dimulis, hvala vam na vašim komentarima. Upravo dolazim sa sastanka e, sa grčkim e, ministrom za digitalne tehnologije, što je vrlo važno i za ruralna područja. Nadam se da ćemo što prije postići sporazum. I kao što sam rekla u uvodnom izlaganju, trijaloge trebamo započeti što prije. Mi smo spremni i čini mi se da ste i vi spremni, a nadam se da to vrijedi i za vijeće. Mi smatramo da bismo mogli započeti i sutra, a to vrijedi za prekograničnu suradnju i sve ostale pravce djelovanja koje sam spomenula prije. Dakle, željni smo započeti s time, a meni se čini da vijeće usporava vaš e, i naš rad, jer mi se čini da je to i vaš dojam. Dakle, nadam se da ćemo započeti uskoro sa radom na triolozima. direction and of course uh, Također, nadam se da ćemo imati i druga operativna pravila koja će se primjenjivati na e, druge programe. I naravno tu je i često pitanje koje postavljaju i gospođa Breso i gospodin e, gospodin Papadimoulis e, o najudaljenim područjima. Znate da nastojimo izići u susret regijama i niz izvješća je istaknulo teškoće kojima se te regije nose i o tome smo razgovarali na plenarnoj i ovdje na odboru. S ovim e, novim e, prijedlogom mislim da smo dali zemljama članicama dovoljno fleksibilnosti kada je riječ e, o izdvajanjima sredstava i za e, same programe unutar zemalja. Kao što sam rekla, započet ćemo u ožujku pregovore sa svakom zemljom članicom, a o njima će ovisiti hoće li to uvrstiti u e, partnerstva i hoće li uvažiti u novim e, sporazumima o partnerstvu potrebe tih regija. U novom programskom razdoblju nadam se da ćemo imati prilagođenije intervencije za regije, naročito instrument za integrirani teritorijalni razvoj i to ćemo također isticati i u budućim raspravama o programima, ali u cilju pojednostavljenja i kako ne bismo dalje ograničavali programe koji se nose sa tim izazovima, nismo odlučili urediti područje primjene i način interveniranja u ta područja, nego će se to odlučiti na nacionalnoj razini kada je riječ e, o najudaljenijim e, regijima i onim e, najmanje nastanjenim regijama. Imamo također i posebne financijske tokove, odnosno posebna sredstva koja ćemo izdvojiti. Kada je riječ o takvim izdvajanjima, znate da se koristimo kriterijem BDP-a po glavi stanovnika, odnosno berlinskom metodom, kako je zovemo. Imamo više od 20 mogućih scenarija i vidjeli smo da je taj scenarij najbolji i najuravnoteženiji. Znate da se ta metodologija na početku koristila za određivanje omotnice za koheziju zemalja članica za razdoblje 2000 i Druga 2006. I riječ je o metodologiji koja se temelji na e, prosperitetu u dotičnoj regiji i u državi. Dakle, to je BDP po glavi stanovnika, a također smo uveli druge pokazatelje poput nezaposlenosti mladih, obrazovanja, klimatskih promjena i uveli smo tu neke parametre koji sugeravaju kvalitetan i uravnotežen ishod. Imamo također i takozvanu sigurnosnu mrežu koja je doista bitna jer s obzirom na napredak koji su mnoge zemlje članice ostvarile, one bi zapravo mogli izgubiti e, daleko više nego što je sadržano u prijedlogu. Tako da smatram da je to doista pravedan i uravnotežen prijedlog. No, u svakom slučaju vrlo dobro znate da su pregovori o BFO vrlo složeni i da e, će potrajati neko vrijeme dok se uspostavi ravnoteža, ali dakle postavili ste pitanje o kalendaru našeg grada i naravno mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo odradili sve za vrijeme našeg mandata. Naravno, ne možemo znati kako će izgledati sljedeći parlament, kako će i kada započeti s radom, koliko će brzo moći prijeći na pregovore i kao i vi, mene vrlo brine upravo pitanje usvajanja VFO-a. Trebamo pokazati da smo nešto naučili iz prošlosti jer smo imali u mnogim zemljama članicama kašnjenja zbog e, zakašnjenja usvajanja uredbi. Evo, do prosinca znate da sam e, govorila, a i predsjednik Juncker je to rekao, da želimo postići dogovor o VFO do izbora, a čini se da je sada novi cilj da se dogovor postigne do jeseni 2019. godine. Uvjerena sam da ćemo uspjeti u tome. Ruralni razvoj. Gospodine Novakov, on je otišao. Naravno, poštujem njegov prijedlog, ali komisija iznijela svoj protuprijedlog e, i ja ću braniti ovaj potonji u trijalozima. Zatim stope sufinanciranja. Gospođo Maletić. To će biti sastavni dio pregovora i rasprava. Dakle, najbolje moguće rješenje je započeti pregovore što prije i onda ćemo vidjeti kako će oni teći. Naš e, prijedlog u vezi sa sufinanciranjem je dati već ovlasti zemljama članicama i naravno, e, kao što vrlo dobro znate, e, vladavina prava je provezana sa proračunom i postoje odredbe koje nalažu zemljama članicama da preuzmu odgovornost o tome. Vi ste usvojili svoj e, prijedlog o tome na plenarnoj i vidjet ćemo kako će ga oceniti vijeće i kakav će mehanizam predložiti. E, gospodine Buda, hvala vam na vašem pristupu. Želim reći sljedeće. Važno je pomoći zemljama članicama, ali isto vremeno ne smijemo im ništa nametati one su korisnice i o njima to ovisi. Spomenula sam tri regionalne bolnice u programima, to ovisi o Ministarstvu zdravstva i znam da bi e, vlasti htjele postati korisnicima, ali nacionalne vlasti trebaju same postaviti taj zahtjev. E, naravno, u sljedećem programskom razdoblju imamo također i <coughs> urbanu agendu i tu zemlje članice imaju mogućnost izvojiti same 6% za lokalne vlasti kako bi lokalne vlasti upravljale takvim infrastrukturama i objektima. I u ovom programskom razdoblju imamo europske fondove kojima upravljaju gradovi i općine sami. I Važno je imati upravo e, sredstva iz RDF-a za urbani razvoj koji se koja se isplaćuju kroz e, strategije za e, regionalni razvoj, a sada na programiranju je pojačati učinkovitost planiranih aktivnosti. To jest važno jer ne možemo očekivati da mi u Briselu bolje znamo od njih gdje su potrebna olaganja. No, čak e, ponekad niti nacionalne vlasti nisu bolje upoznate sa situacijom od regionalnih vlasti. Evo, hvala vam lijepa, možda sam malo oduljila, ali nastojala sam se dotaći svih pitanja i hvala gospođo predsjednice na strpljenju koju uvijek iskazujete, a sada se nadam da ćemo što prije započeti sa pregovorima, sa triolozima. E, gospodine Celler, e, želim reći da e, doista držim do prekogranične suradnje i već smo odavno spremni započeti s pregovorima. I sada moramo izvršiti pritisak na vijeće i mi i parlament, dakle mi kao komisija i vi kao suzakonodavac i E, zahvaljujući tome mislim da ćemo uskoro moći započeti s pregovorima. Hvala. Hvala, hvala gospođo povjerenice. Danas smo već pokušali postaviti sva ova pitanja predsjedništvu Europske unije, rumunskom predsjedništvu. Dobili smo neke odgovore i nastavit ćemo se truditi. Hvala na vašim odgovorima, hvala na odličnoj suradnji i nadam se da ćemo biti u stanju e, nastaviti, odnosno započeti nove pregovore. Poštovani kolege i kolegice, ovo je bila posljednja točka na dnevnom redu za danas. Ovo je bio stvarno dan e, sa puno događaja. Dobili ste e-mail s odlukama koordinatora. Možemo li usvojiti te odluke? Vidim da nema prigovora, dakle usvojeno. Ima li nešto pod točkom razno? Ne. Ja ipak imam nešto za reći pod ovom točkom Vjerojatno se sjećate da smo za danas planirali e, naš e, domjenak i zaslužili smo večernji koktel koji će se održati na prvom katu na mjestu gdje smo imali koktel povodom početka nove godine 2018. E, u šest sati upravo nakon ovog sastanka. Sljedeći sastanak održat će se u 14. veljače u Strasboru. 14. veljače u Strasboru. E, sastanak 7. veljače smo otkazali, zato se vidimo 14. u Strasboru. Zahvaljujem prevoditeljima na odlično odrađenom poslu i zahvaljujem svima vana što ste sudjelovali na ovom sastanku. Ovime zatvaram sastanak. Hvala.